Good morning, colleagues. Dobro jutro, uvaženi kolege. Molim da započnemo sastanak. Najprije vas molim da usvojimo dnevni red. Imate li ikakvih komentara? Hvala, dakle smatramo ga usvojenim imam neke obavijesti. Najprije vas podsjećam da u 12 sati imamo zajednički sastanak s odborom eh, Libe kako bismo razmotrili i usvojili nacrt preporuka po pravu 55. za drugo čitanje jako važnog pitanja pranja novca i transfera sredstava. Dakle, molim zastupnike da imaju pri sebi glasačke karte. Onda ima nekih vijesti o trijalozima u tijeku. Dakle, dobra vijest, došlo do političkog sporazuma jučer na četvrtom trijalogu E, o reviziji uredbe za plaćanje. Čestitamo izvjestitelju, pregovaračkom timu i podpredsjedniku Markus Werberu koji je predsjedao tim trijalima. Vijeće je učinilo, izašlo u susret, došlo je do kompromisa i uzeli su u razmatranje mnoge stave parlamenta, režim transpozicije, pitanje instrumenta za plaćanje i pitanje e, telekom usluga i još neke druge teme koji su pokrivene supervizijom i nad, nadležnim tijelima. Dakle, nakon što je predsjedništvo izašlo u susret sa ovima parlamenta glede izuzeća za telekome. Svi se dogovorili za kompromis, dakle tehnički to moramo još saglasiti, ali imamo politički sporazum, dogovor u stvari. Što se EFSU-a tiče, nakon glasanja smo održali dva sastanka trijaloga na temu su a Najprije parlamentu, zatim u vijeću. Sutra ćemo imati treći trijalog. Dakle, ulažemo velike napore. Kao što znate, mi smo željni učiniti, dati sve od sebe da dođe što prije do sporazuma kako bismo omogućili konačno usvajanje već na ljeto svakom slučaju već smo se dogovorili glede metodologije nekih ključnih e, proceduralnih pitanja, no u svakom slučaju i dalje ulažemo velike napore da e, se približe stavi parlamenta i vijeća koji su sada dosta udaljeni. Zatim e, izvješće o transparentnosti financijskih transakcija 28.4. je bilo, bio prvi sastanak sva glavna politička pitanja su raspravljena. Sve institucije složile se oko postojanja zajedničkih ciljeva uz određene razlike pristup je dosta optimističan. Daljnji pregovori bit će održani 20. travnja, e, svibnja, ispričavam se. To je kraj mojih obavijesti. Sada možemo preći na točku treću dnevnog reda. To je neovisno izvješće koje smatram jako važnim. Radi se o ulozi EU-a u okviru međunarodnih financijskih monetarnih regulatornih institucija i tijela izvjesteljica je Silvi, mislim da možete odmah uzeti riječ, predstaviti ovo izvješće. Samo želim obavijesti kolege da je određen broj studija stavljen na raspolaganje. Ovo je već dosta obimno, analiziran je tu analizirana je uloga komisije na svim međunarodnim forumima Mislim da je to prava potvrda potrebe za takvim izvješćem kako bi se poboljšali odnosi između komisije i parlamenta na tim strateškim forumima. Silvi, imaš riječ. Hvala predsjedavajući, najviše hvala svima što su došli. Kao prvo želim e, nešto pojasniti glede polje primjene. Dakle, ovdje se radi o e, Europskoj uniji, eurozoni i svih 28 zemalja u čitavom nizu institucija, organizacija, e, to je dosta sveobuhvatno i kao što je predsjedavajući rekao, želim srdečno zahvaliti svim stručnjacima koji su nam stavili na raspolaganje određene elemente, dokumente, a isto tako i djelatnike parlamenta, tajništvo, službe za e, e, analizu, istraživački rad, to je jako važno i vraću se kasnije Zašto ovo izvješće? Dakle, trebamo biti u svakom slučaju svjesni da internacionalizacija sektora financija je stvarnost koja je u tijeku i koja e, ne poznaje granice, glede mnogo brojnih aspekata, dakle financijske fluktuacije nemaju granice, a opet potrebno je stvar uređivati e, i tijekom krize ta potreba za koordinacijom i za uspostavom zajedničkih pravila bila je dodatno istaknuta i eto e, stoga je i e, došlo do razvoja G20 to je jedno od tijela koje doista želimo analizirati. Odmah želim reći da cilj nije da se nječe potreba za internacionalizacijom. Naravno potrebno je surađivati s drugim regijama svijeta, bilo da se radi danas o Sjedinjim američkim državama koji su od iznimnog značaja u tom sektoru, ali i Azija zauzima sve veći prostor, te druge regije. Dakle, cilj je da se osvijesti u potpunosti taj fenomen, ne kako bi ga se blokiralo, da bismo se e, zatvorili, već da vidimo koje su promjene koje treba donijeti kako se Europa može braniti u zaštitu u tom kontekstu. Dvije problematike su se iskristalizirale. E, naravno, ovo je prva razmjena mišljenja, tako da sam doista, ja se doista veselim suradnji sa svim izvjestinima u i svih klubova zastupnika, jer ovo je velikog značaja za sve klubove zastupnika, ovo je od, strateškog značaja srednjoročno i tu se radi o zaštiti naših interesa u cijelom svijetu, tako da se nadam da ćemo moći dobro zajednički raditi. No evo sad u ovoj etapi imam, želja bih ukazati na dvije problematike. Prva, morali smo biti u stanju odgovoriti našim glasačima, sugrađanima na pitanje tko je taj koji odlučuje. Ova najjednostavnija pitanja, kao što nas naša djeca naučila, jesu najteža pitanja. Dakle, tko je taj koji odlučuje e, u financijskom sustavu gdje vidimo da imamo ljude koji su izabrani, e, dakle predstavnici, zastupnici, ministri, e, nacionalne europske agencije. Međutim, E, međusobno djelovanje, odnosno interakcija tih različitih slojeva i razina e, gdje imamo i stručnjake, određene, e, određene organizacije sa stručnjacima i u to sve nije jasno i može izazvati gubitak povjerenja koje je opasno. I demokracije danas na nacionalnoj i europskoj razini prolaze kroz fazu gubljenja povjerenja u donositelje odluka. Često se govori da su tehnokracije, e, instance koje, kojima upravljaju političari, a imamo suprotni fenomen gdje političari nemaju povjerenja u stručnjake. Dakle, stvar je jako složena i vidimo da se proizvode neke analize gdje se izrađuju neke norme koje nisu obvezujuće. Dakle, neki iznose samo preporuke, kažu tako, donosimo preporuke, ali su ipak te preporuke koje su donesene na međunarodnoj razini na kraju se nameću, onda notacijske agencije ih koriste, onda poduzeća smatraju da ih moraju primjenjivati, a to sve u svemu nije neko utemeljeno na pozitivnom pravu. I ovdje smo vidjeli na temelju odbora iz Bazela koje su orijentacije koje je on izradio kako bi se uravnotežila situacija sa SAD-om i drugima, no ovdje imamo orijentacije, dakle savjete koji su drugačiji, na primjer ovisno o regiji u Europi e, financijski sektor manje e, subvencionira, pomaže bankama, a drugdje je tome drugačije. Dakle, nije stvar uravnotežena. Zatim, evo imamo ove izjave o non-compliance, koje ne uzimaju u obzir suverenu volju koju izražavaju zastupnici u određenim parlamentima. Onda imamo računovostvene norme i tako dalje, ali želim ostati na općoj razini, sada neću zavati u pojedinosti, no u svakom slučaju postoji jedna siva zona u kojoj ne znamo ko je, ko je taj koji odlučuje, koji donosi odluke i koji donosi obvezujuće odluke. I ovdje još primjećujemo u ovom skupu institucija da su one e, pravno gledano jako raznolike. Imamo međunarodne organizacije, odnosno tijela klasične, da ih tako kažemo, koje su poput FMI-a, OSS-a, e, utemeljene, utemeljene na e, međunarodnim ugovorima, a ima i drugih koje nemaju, kao što je Financial Stability Board, nemaju pravnog utemeljenja. I onda još jedna stvar koja je jako važna je nedostatak transparentnosti. Mislim da živimo u društvu koje ima više, koje pot, ima više, veću transparentnost nego ranije, no pitanje transparentnosti će biti jedna od e, onih granica, odnosno okosnica ovog e, izvješća. No, ponavljam, ovdje se ne radi o tome da se mi upličemo u rad e, stručnjaka, da mi njima politički govorimo što i kako trebaju raditi, ali trebamo znati tko je taj koji donosi odluke i da svako preuzme odgovornost za svoj rad. I u konačnici transparentnost e, će nam omogućiti da e, se bavimo i odgovornošću, dakle, e, poduzeća, gospodarski dionici i drugi, dakle, donose se odluke, a evo, u financijskom sektoru napravljene su ogromne greške, jedan razloga zašto je došlo do ove krize jeste da su neki dionici donijeli odluke koje su, koje su bile jako rizične, koji su trebali polagati račune, a nije ništa od njih traženo i posljedice su bile zastrašujuće. Bilo da se radi o socijalnom aspektu ili o e, posezanjem za e, porezima, odnosno koje se tiče poreza. Dakle, sve to je jako važno i moramo paziti na odgovornost jednih i drugih. Ova studija nam daje dakle mogućnost e, da napravimo jedan jako važan posao, a to je da e, opišemo e, polje nadležnosti svih onih koji se bave osiguranjima, bankarstvom i tako dalje i da vidimo kako su organizirani, tko što radi. Dakle, evo, to je taj, ta neka panorama, opis koji moramo napraviti na što je moguće objektivan način, da ne ulazimo previše u detalje, ali da radimo na ovim stvarima, dakle transparentnost, odgovornost. Druga problematika koja je po mom mišljenju važna i koju vam predlažem da analiziramo, to je zaštita europskih interesa. Dakle, vidjeti kako smo mi u tim tijelima predstavljeni, da li raspolažemo s najboljom mogućom organizacijom, imajući na umu i poštujući nadležnosti revizora, nadležnih tijela, odnos između izvršnih i stručnih tijela unutar Europe i kako se uopće sami sebe zastupamo. Evo, kad vidimo, imamo neke nevjerojatne situacije, imamo komisiju, države članice, evo ima ih ponekad šest kao u Financial Stability Board, ima ih ponekad devet kao u Bazelu i onda imamo komisiju koja predstavlja najmanje naseljene države i ne cijelu uniju. Onda imamo komisiju koja ponekad da pored e, tehničkih tijela kao što je ESMA, e, Središnje banke i drugi, a uopće ne znamo jer iz povijesnih razloga je došlo do različite organizacije, dakle uopće ne znamo tko što radi to. Naravno, nećemo mi tu iznijeti prijedlog o harmonizaciji svega, to uopće nije cilj ovog izvješća, moramo biti pragmatični vidjeti da li u kojoj mjeri su zaštićena europska, europski eh, interesi. Ponekad bismo trebali možda imati jedinstvena predstavništva, ali u drugim slučajevima bi trebalo bolje koordinirati eh, rad kako bismo dakle jednostavno da ne bismo gubili glasove no u svakom slučaju moramo biti pragmatični izbjeći eh, da e, Europa govori s više glasova, da jedni ne znaju, jedni predstavnici Europe ne znaju što će govoriti drugi predstavnici Europe. Onda imamo interes Europe unutar eurozone, to vidimo dobro ilustrirano Europskom središnjom bankom koja ima jako važnu ulogu. S jedne strane monetarni aspekt to je kao Europska središnja banka, ali onda imamo i SSM, dakle e, za financijsku stabilnost. E, Posjećam vas izvješće La na kojem smo se utemeljili e, za financijski sektor je bio utemeljen upravo na takvim zaključcima. Radit ćemo u suradnji s komisijom, vidjet ćemo što misle naši različiti sugovornici. svi predlozi su mogući. Izvješća koja smo imali govore različite stvari. Neki govore da treba biti pragmatičnim, zadržati rukdugore kakve jesu, ad hoc, ovisno o potrebama. Drugi kažu da treba imati E, jedinstvenu svjetsku upravu za sektor financija. Zašto da ne? Evo, trebamo sve to organizirati, razmisliti o tome svemu i odrediti prioritete. Evo, s ovim. Mislim da imamo e, obvezu da pedagoški djelujemo, ali ovo i pedago... E, politička stvar jer moramo unijeti odgovornost i demokraciju, transparentnost u ovaj ove sektore koji, koji kreću u raznim pravcima. E, komisija se s Junkerom e, obvezala da će na temelju 138. E, članka temeljnog ugovora raditi na boljoj, boljem predstavljanju određenih tijela. Mi se nadovezujemo na to i u svakom slučaju uvjerena sam da ćemo napraviti dobar posao, barem ćemo pokušati napraviti dobar posao u suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala izvjestiteljici. Započinjemo sada s izvjestiteljima u sjeni. E, najprije Sirpa Kajnen u ime Pučana. Hvala lijepa. Zahvaljujem se najprije izvjestiteljici Silvi Gulan. Ona je pokrenula tu inicijativu koja je dobra jer zaista mislim da se tom temom trebamo pomnije pozabaviti. Moram reći da se slažem s čitavim nizom pitanja za koje predlažete da ih proučimo. Htjela bih naglasiti nekoliko stavova za koje mislim da su u interesu svih nas. Ne bi me čudilo da netko kaže da su financijska tržišta nešto što je stvarno svjetska, eh, na svjetskoj razini. Ali eh, moramo pogledati i jesu li dobri regionalni pristupi. To je prvo. Drugo, nešto što je zato jako vezano jest da u našim ekonomskim i financijskim politikama kada najbolje radimo, onda jednostavno reagiramo na određenu situaciju, a trebali bismo mi biti e, proaktivni i morali bismo na ispravan način dati e, dati e, mi poticaje kako bi se smirile fluktuacije, kako bismo imali normalna financijska tržišta i normalne rizike. A onda postoje razlike u različitim eh, gospodarstvima i različite financijski interesi. Moramo dakle koherentnije postupati u budućnosti. Uloga takvog proaktivnog stava i demokracije je nešto gdje je bitno davati političke smjernice E, reagiramo li mi svaki puta na razno razne inicijative, gledamo li na rizike na tržištu i imam ili jednostavno se to radi u različitim organima od različitih a, stručnjaka primjerice Basel 3, mi to tako nazvice uzmemo i onda kažemo što mislimo o tome. Kad bi naš sustav bio bolji i učinkovitiji, onda bismo mi bili ti koji bismo dali političke smjernice, e, političku misao o vodilju na samom početku, ne u detaljima, već bismo jednostavno naznačili što bismo mi htjeli da se dogodi. Onda još jedna e, stvar, e, naša tajništva pripremaju sve ove studije. Moramo reći da postoji jako velik broj različitih ustanova i tijela i one međusobno nisu koherentne na međunarodnoj razini, ali ono što bismo mi morali učiniti koherentnim jesu stavovi Europske unije po svim tim pitanjima i u svim tim tijelima. Želimo mi na stvari gledati dugoročno, hoćemo li mi na vrijeme i učinkovito sudjelovati u pripremnim radnjama svih tih ustanova i tijela. osim toga mreže svih tijela njima bi se trebalo rukovoditi na bolji način, na koherentniji način. Osobno mislim da bismo morali osmisliti neku bolju krovnu organizaciju za svi, sve te ekonomske institucije i inicijative. Ne možemo mi ovako tek diktirati kakvu će ulogu igrati koja organizacija, ali moramo pomoći boljoj koordiniranosti. Pripreme koje smo napravili i studije ovdje su napravljene, ali mi u Europskoj imamo mnogo različitih stvari. Mogli bismo imati neku vrstu tablicu pokazatelja gdje bi se jasno vidjelo kakve se politike vode, koje ustanove što rade i kakva je uloga koju igraju e, koju igra Europska unija u tim različitim politikama i tijelima. Trebalo bi dakle štititi bolje e, globalne interese. E, također bismo trebali pogledati u koje se mjeri štite na međunarodnim tijelima interesi Europske unije. Drugo na što se želimo svrnuti jest da bismo se mogli zapitati i kakva je tu uloga parlamenta. E, nismo nikako previše kasnili u cijelom ovom procesu. Ja stvarno mislim da političke smjernice moramo osmisliti, moramo razmotriti kakvu ulogu može igrati Europski parlament i to odbor Ekon ponajprije. Dakle, kada mi e, ocjenjujemo međunarodne tijela i politike, moramo vidjeti što ćemo reći i kada ćemo to reći. E, jednom e, godišnje, svakih pet godina, dva puta u parlamentarnom sazivu. Dakle, trebali bismo vidjeti kada trebamo reagirati i kako. I kada e, to trebamo staviti u plan rada komisije, a da pritom ne stvorimo dodatno administrativno opterećenje za njih. Biće mi drago da surađujemo na ovim pitanjima. Mislim da imamo puno zajedničkih interesa. Mnoge stvari možemo rješavati samo zajednički. Tema je zanimljiva i važna. Osobno e, bih htjela da izvjestiteljica razmisli o tome. Ove su studije došle prilično kasno. E, možda sam malo e, prespor čitač, ali mm, nisam imala dovoljno vremena da sve ove studije detaljno pročitam. Morali bismo imati više vremena da se detaljno pripremimo za naš rad. Hvala u svakom slučaju. Hvala. A sada Ashley Fox ima riječ u ime ECR-a. A što je sa socijalistima i demokratima? Madi Delvo ima riječ. Evo, opraštam vam. Hvala. Najprije želim čestitati Silvi Gular. Ona je e, imala inicijativu da se počne raditi na tom izvješću. Hvala svima koji su nam proslijedili dokumente koji su zaista vrlo, vrlo detaljni. Ja sam, kad sam ih pročitala, zapravo ustanovila dvije stvari i postavila si tri pitanja. Dvije stvari koje sam ustanovila je nešto što je vrlo jasno i izvjesno, ali dobro ih je reći, naročito ako želimo reći našim biračima i europskim građanima, kako situacija e, izgleda. Postoji dakle velik broj e, međunarodnih tijela i foruma koji e, upravljaju ekonomskim aspektima našeg svijeta. Svjesni smo dakle da je sve međusobno ovisno i da moramo imati zajednički cilj, a taj je da financijski svijet mora biti stabilniji. Drugo što sam ustanovila jeste da postoji jako velik broj različitih ustanova i tijela. One su različito sastavljene, različito kontaktiraju jedni s drugima, a i Europska unija je različito u njima zastupljena. Ponekad su zastupljene sve države članice, ponekada samo neke i to su često iste e, države. Ponekad su njima zastupljene jedna ili dvije europske ustanove. Nadležnost im je različita u različitim razinama upravljanja. Ono što sam također ustanovila je da je Europski parlament tamo jako, jako malo zastupljen, gotovo neznatno. Dakle, pitanje koje si možemo postaviti jeste imaju li europske institucije neki udio u radu tih međunarodnih tijela. Moram reći da sve što je e, digitalno je e, jako, e, jako prisutno. Je li to prednost ili manjkavost? Pa s jedne strane jest prednost, ali s druge strane može biti manjkavost ako se dovodi u pitanje situacija o kojem se na taj način e, može manipulirati sa različitim aspektima sudjelovanja država članica. Možemo li mi očekivati da će E, druge dijelovi svijeta više u tome sudjelovali, da i bolje da se na to pripremimo i kako smo mogli reagirati. Drugo, pitam se je li sve ovo što se radi učinkovito, čuje li se naš stav ili smo mi pak podređeni stavovima drugih. Dakle, to je upravo ono što je upravo pitala kolegica, jesmo li mi tu samo kao netko ko reagira ili smo također i proaktivni. U svakom slučaju želimo da naš utjecaj bude važan i pozitivan. Potrebno je koordiniranje među državama članicama. Prije nego što uđem u samu tu raspravu, moram reći e, da e, do toga uglavnom ne dolazi ili baš ne dolazi često. Ono što otežava koordiniranje jest to što je Evropska unija u mnogim od tih tijela zastupljena od strane različitih agencija koje su sve e, u potpunosti neovisne i e, nemaju obvezujuće, ne vode obvezujuće politike, što ponekad može biti pozitivno, a ponekad može biti i negativno. Treće pitanje koje želim postaviti je na koji način se taj utjecaj može e, provoditi. Dakle, kako stojimo s transparentnošću, na koji način se odluke donose, mogu i politička tijela slijediti razvoj događaja. E, sljedeće pitanje je i demokratska legitimnost. želimo da se te odluke prihvate. Prihvaćanje tih odluka vrlo je važno. E, bilo bi bitno da e, javnost prihvati propise koje donosimo. Stoga je zato dobro da imamo veće demokratsko sudjelovanje tu. I dodajem još jedan aspekt, a to je provedba. Što radimo od svih tih preporuka i odluka, na koji se način one uklapaju u Europsku uniju, kako ih preuzimamo, je li to korisno, je li nešto što nam služi nečemu ili pak e, ide protiv nas. Moram reći da sam ipak na samom početku, jer ima jako, jako puno dokumenata i materijala koje sam primila. Morala bih ih još jednom detaljno proučiti. Zaključno želim reći da su ove teme od velike važnosti za Europsku uniju. Hvala lijepa, sada Ashley Fox. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti Silvi i e, izvjestiteljicama u sjeni na onome što su za sada rekli u ovoj diskusiji. E, želim se zahvaliti i autorima e, devet dokumenata koji su nam prosljeđeni. Oni su jako puno toga napravili. Ja to nisam pročitao osobno. Tražio sam moje asistente da ih prouče jer one nam daju e, procjenu rada svakog od ustanova i tijela. Ono što proizlazi kao rezultat tog čitanja je da svaka od njih, svaka od tih tijela ima različitu, različitu ulogu. Stoga mislim da bi bilo jako korisno i objaviti te e, materijale. E, Silvi ima jedan pragmatičan ideološki pristup, time se slažem. Na globalnim tržištima imamo jako puno tijela, a Evropska unija igra različitu ulogu u različitim tijelima. Važno je, mislim, da naši birači znaju tko je odgovoran za donošenje kojih odluka prilikom reguliranja svjetskih tržišta. Treba pozdraviti maksimalnu transparentnost. Ipak, moramo biti oprezni. E, Silvi kaže da neće tome pristupiti ideološki, što mi je drago, ali nadam se da ovo izvješće neće postati ono kojem će se reći da u svakom tom tijelu treba maksimalno e, povećati ulogu Europske unije i e, e, ja mislim da se ipak prednost treba dati nacionalnim državama. Teško mi je vidjeti e, situaciju gdje bi se birači obratili meni da mi kažu što radite za reguliranje financijskih tržišta. E, građani i dalje očekuju da to rade nacionalne države. Države članice moraju se dogovoriti o tome prije bitnih međunarodnih sastanaka. Dobro je da se koordiniraju, međutim to ne znači da je uvijek potrebno imati jedinstveno viđenje tih stvari. Ja e, ću vrlo rado raditi na ovom izvješću. Hvala izvjestiteljici i radujem se pragmatičnom pristupu koji neće biti ideološki. Hvala lijepa. Miguel Viegas nije tu. Prema tome Sven Gigol ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, moj klub zastupnika e, također e, želi zahvaliti Silvi Gular na njezinoj inicijativi da radi na ovom dosjeu. Prijedlozi i radni dokumenti koji su prezentirani i svi komentari jasno pokazuju da postoji jedno zajedničko pitanje, odnosno zajednička zabrinutost. Ja ne želim ponavljati ono što je već rečeno, ali kao prvo, Ashley, van svih naših političkih razloga, vaša uvodna e, izjava E, već pokazuje zašto Velika Britanija e, treba napustiti Europsku uniju. Vi kažete da niste ove dokumente pročitali i da ih ne želite pročitati. E, ja ih nisam pročitao, ali još uvijek imam namjeru pročitati te dokumente. To pokazuje zašto u čemu se razlikujemo. Ja ne dijelim vaše vjeru, vašu vjeru u nacionalne države kao eh, kao nešto što će eh, ostati eh, do kraja povijesti sveti gral demokracije. Ono što moj klub zastupnika e, želi nije toliko e, maksimalno povećati utjecaj Europske unije. Ja se međutim slažem da postoje pitanja koja trebaju biti postavljena. E, postoje zemlje članice koje nisu koje nemaju svoje predstavnike u tim tijelima i pitanje da li je to pravedno Dakle, e, uloga Europske komisije je zapravo tu nejasna. Ta bi, e, komisija bi trebala imati ulogu da je glas e, Europe u tim forumima, međutim to za sada nije slučaj. Dakle, postoje velika pitanja, ali najveće je ono koje bih ja postavio je gdje je Europa započela. Dakle, Europa i Europska unija, to je jedan E, pristup e, gdje se želi pomiriti e, načelo demokracije sa tim europskim pristupom dakle odgovornost integritet uspjeli smo osnovati parlament a istovremeno prelaženje nacionalnih granica E, jer tu te ta, e, tržišta funkcioniraju na globalnoj razini. Imamo sve e, više međunarodnih organizacija i mreža i sličnih stvari. Dakle, jednaka, ista ta pitanja transparentnosti, integriteta i tako dalje moraju se postaviti tim tijelima. Radni dokumenti pokazuju vrlo jasno da to do sada nije svugdje postignuto u jednakoj mjeri. Očito postoje pitanja kao na primjer e, tko je branio koju poziciju, kako bi vlade e, bila odgovorne za ono što rade, ali pitanje je i koji lobiji su pokušali izvršiti utjecaj i koji lobiji uspijevaju raditi na globalnoj razini. I tu je onda vrlo jasno da jednostranost koju već imamo ovdje u Briselu, da je e, mnogo lakše velikim globalnim korporacijama utjecati E, na e, odluke nego za mala e, poduzeća koja su slabije umrežene i organizirana. Dakle, to su stvari koje svi znamo. IMF je vrlo uspješno lobirao Bazel E, i utjecao na odluke koje je Bazel donio. Dakle, ta se pitanja moraju postaviti. Također je zanimljivo vidjeti što će se dogoditi sa tim kriterijima transparentnosti, odgovornosti i integriteta e, u stvarima kao što su, na primjer, e, TTIP, sporazum o slobodnoj trgovini. Dakle, ja se veselim našim budućim e, razgovorima o ovim temama i pitanjima, a mi bismo trebali raspraviti i o našim vlastitim strukturama u Europskom parlamentu i na koji način e, je komisija odgovorna za, svoju, za svoj rad prema, e, odgovorna prema Europskom parlamentu, odnosno prema drugim institucijama. Dakle, u okviru ovog izvješća se moramo zapitati da li je demokratsko načelo e, e, u okviru Lisabonskog ugovora ograničeno načinom kako funkcioniraju ta međunarodna tijela i ustanove. I zato se veselim ovoj e, suradnji koja će, nadam se, biti plodonosna na suradnji na ovom izvješću. Hvala lijepa. Riječ ima Pervonš Peres. Hvala. Mislim da je ovo jako važna stvar kojom se namjeravam baviti i mislim da parlament e, treba i dati doprinos koji će biti još veći od onoga što predlaže komisija. Bez ulaženja u detalje i svih predloga koje, koje bi se moglo iznijeti, želio bih inzistirati na dva aspektima koji mi se čine važnima. Kao prvo, tu se radi o pitanju subsidijarnosti i proporcionalnosti unutar same Europske unije, dakle jasno govoreći kako u vanjskim e, odnosima tu gdje je nadležnost na državama članicama, kako europska tijela mogu omogućiti da budu pravi zastupnici. Evo bit ću e, konkretna što se tiče računovodstvenih mjera. Evo imali smo čitavu reformu u tom sektoru i tu smo vidjeli da su u početku e, stvoreni fragovi kako bi e, europski interesi bili dobro zastupljeni, a onda smo vidjeli i ispostavilo se da su se stvari donekle izvrnule napravljeno izvješće koje je izazvalo reformu, no iza svega toga svega vidimo da postoje problemi jer u jednom čitavom aspektu računovodstva vidimo da nema potrebe da se trans, da se, ujed, da se transponiraju jedinstvene mjere i jednostavno treba bolje koordinirati unutar e, država. Dakle, tu se radi o e, organizaciji, strukture i o utjecaju Europe prema vanjskom svijetu. A drugo pitanje tiče se velikog broja vrlo raznovrsnih inicijativa, a tu pitanje predstavljanja europskih interesa je pitanje koje valja postaviti. Evo, najjači primjer je Bazel gdje stvari ne idu onako kako bi trebali ići. Sve ono što smo mi sa bankovnom unijom napravili, e, sve te pouke nisu e, izvučene. No, jedna stvar me brine. Naime, u računovodstvenim mjerama uviđamo da imamo sve jaču ulogu koordinacije međunarodnih, sve jaču ulogu međunarodnih e, entiteta i sve veći broj privatnih tijela koji uspostavljaju, uređuju međunarodnu scenu. I kad vidimo ovo pitanje računovodstvenih normi, organizacije računovodstvenih normi predloženo je između ostalog da se napravi supervizija organizacija između ISB-a i jednih e, međunarodno priznatih tijela za regulaciju, na primjer evo, Međunarodni monetarni fond. No, to je ostalo ovako u zraku ISB je uvidjela da postoji opasnost za njih, izumili su ekspresno međunarodni ono, monitoring grup i stvari su ostale tapkajući u mraku. Dakle, trebalo bi u interesu javnosti napraviti nešto po tom pitanju, e, to je nešto čime se moramo pozabaviti, da li treba stvarati novu organizaciju ili treba omogućiti da se uloga MMF-a proširi, razvije, ne znam. O tome treba razmišljati, a u svakom slučaju pitanje reprezentacije, odnosno predstavljanja Europske unije je važno pitanje i tu se postavlja i pitanje strukturiranja međunarodnih organizacija kao takvih i na, s tim u vezi ne bi trebalo dopustiti da se određene struke organiziraju imajući na umu samo njihove uske ciljeve, a ne drže, vodeći računa o globalnim pitanjima financijske stabilnosti ili alokacije sredstava. Hvala lijepa. Evo ja bih zahvalila kolegice Sili na e, ovoj inicijativi jer mislim da je tema izuzetno važna. E, jako, jako bitno je koordinirano djelovanje sa e, međunarodnim financijskim institucijama jer u nekim državama imamo situaciju da e, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond zaista potiču na određene strukturne reforme e, na način da u biti financiraju te reforme i kroz davanje grantova i vrlo povoljnih zajmova a bitno je da reforme na koje potiču države budu usklađene i s onim što kroz europski semestar Europska komisija preporučuje odnosno vijeće i sam Europski parlament, dakle naše institucije preporučuju našim državama članicama. Dakle bez zajedničkog i usklađenog djelovanja sigurno ne možemo postići rezultate i e, zato mislim da je jako bitno e, ovo izvješće i evo pozdravljam e, našu raspravu na tu temu. Hvala. Hvala lijepa, a sada riječ ponovo ima izvjestiteljica. Evo bit ću kratka, ne želim zloupotrebljavati vrijeme. Kao prvo želim svima zahvaliti na ovom dosta konstruktivnom duhu, barem mi se tako čini. Evo nismo samo čuli izvjestitelja u sjeni e, kluba zastupnika GUE, ali svakako ću stupiti u kontakt s njim e, jako brzo, imat ćemo sastanak izvjestitelja u Sjeni. U svakom slučaju, jako sam zahvalan što je parlament primio srcu ovu temu koja čini mi se jako važna. Evo, nekoliko elemenata koji su bili jako zanimljivi. Gospođa Pitikajnen i gospođa Delvo su s pravom rekli da moramo nastaviti biti proaktivni. To je jedna stvar koja mi se čini važnima. Dakle, demokracija ima za cilj ne samo kontrolirati ex post ono što drugi rade, već ona isto tako mora e, biti proaktivna tako da vam zahvaljujem što ste me na to posjetili. Manje se radi ovdje o zaštiti parlamenta kao takvog, a više se radi o zaštiti onoga što mi predstavljamo. Dakle, ne smijemo boriti, voditi ovdje krive bitke, ne radi se ovdje za E, našim ovlastima, već e, da radimo za ljude koji su nas doveli ovdje. Ja se također e, zalažem kao Sven Gigol za opstanak, odnosno ostanak Ujedinog kraljevne u Europskoj uniji i gospodin Fox je imao dva smiješna trenutka, dva zabavna trenutka, a drugi je što je pozdrave moj pragmatizam. Nadam se da će i Britanci biti jednako pragmatični u svojim odnosima s Europskom unijom, jer potrebno je da imaju pristup koji upravo neće biti ideološki. E, naravno, ja se ne želim skrivati za bilo čega, ne smijemo biti niti naivni, niti ironični, a što imamo interese koje moramo štititi, braniti, nije. I naravno, legitimno je da ih europljani hoće na europskoj razini zaštititi, koristeći silu E, različitih članica Europske unije, a isto tako treba raditi i djelovati zajedno. I istinu govoreći, e, činjenica što imamo jedinstvenu valutu, što Britanci nisu htjeli, podrazumijeva određenu bliskost koja isto podrazumijeva i zaštitu partnera eurozone, no u svakom slučaju ne smije se podcjenjivati ono što predstavlja u ovom trenutku potreba u ovom trenutku u financijskim monetarnim institucijama zaštita naše jedinstvene valute, jer to je u stvar općeg interesa. Neću reći da je to samo interes 28 e, država članica, već cijelog svijeta, jer potrebna je Europa koja daje svoj doprinos glede gospodarskog rasta i stabilnosti i glede svega onoga što može dati svoj doprinos. Naravno, ponavljam, važna je raznolikost, trebamo biti pragmatični, ali sve ono što može dati, doprinijeti približavanju nacija država je jako dobro došlo. Mislim da je žurno da podsjetimo na jedan od temeljnih načela Eh, koji je izgubljen, zaboravljen, a to je načelo lojalne suradnje. Sve države članice pristale su sudjelovati u stvaranju Europe na temelju lojalne suradnje. Dakle, moramo djelovati na način koji neće biti protivan interesima drugih i koji će poštovati demokraciju. Jer jedna od stvari koja mene najviše smetaju nije to što države i dalje postoje, naravno da nije, već kad u različitim tijelima vidimo da se igra treće poluvrijeme, kao što se kaže u nogometu. Dakle, e, Europski parlament je donio e, ulogu, ne, Europsko vijeće je donijelo odluku e, glede nečega, jedna država je imala minorno mišljenje, odnosno bila je bila je manjinska, onda u nekim tijelima se zabavlja tako da povrati svoje mišljenje i da bude uvaženo. Dakle, to nije zabavno i to nije pravično. Ja uopće nikoga ne prokazujem ovdje, ali evo ga, imamo krizu eura koja je dosta ilustrativna. Preuzeli smo zajednički odgovornost, imamo zajedničku odgovornost i sve to ne može se svesti na e, to da smo zajedno kada nam to odgovara, a kada nam to više ne odgovara, onda svaki predstavlja svoju viziju, osobito glede onih drugih. To je gospođa Maletić rekla o e, Međunarodnom monetarnom fondu. Evo, MMF je došao u eurozonu. To je jako važno tema da e, situacija je bila drugačija da to tome nije tako. Dakle, puno stvari raz, desilo zadnjih nekoliko godina, a e, zaboravljamo to jer se bavimo samo dnevnopolitičkim pitanjima, no evolucija stvari je važna, to su neke kolege i rekli, i cijenim ono što je Sven Gigol trekao e, napominjući da moramo biti, imati više samopouzdanja i više se uz, u, u Europi glede onoga što je ostvareno. Jer to je jedino mjesto na svijetu gdje se ubacila demokracija i vladavina prava, ja bih mogla reći, u e, mnoge stvari. Jedno od pitanja koje se postavlja na svjetskoj razini je da bez demokratskih tijela e, postoji donekle legitimitet, kao što je gospođa Delvo rekla, ali nema pravo žalbe, na žalbu. Dakle, mi smo u nekoj vrsti džungle i, i čeka se na odluke Europe. Jedna od osoba s kojima sam raspravljala iz tak, jednog od tih tijela, potvrđuje mi to, na svjetskoj razini europski glas se čeka kako bi se malo više prava unijelo tamo gdje su, su glavni odnosi snage. Dakle, nadam se da ćemo biti na visini tog zadatka. Hvala. To Sylvie Hvala lijepa Sylvie Gular. Također i na tome što ste nas podsjetili na e, važnu ulogu suradnje, što stoji i u ugovorima. Rok za, ispričavam se što prekidam, e, čula sam e, ono što su zatražili neki od izvjestitelja o sjeni. Eh, ako nam je potrebno više vremena zbog na primjer eh, čitanja studija i tako dalje samo sam htjela reći da kao izvjestiteljica ja sam spremna eh, na to da si uzmemo malo više vremena kako bismo radili u boljim uvjetima. Hvala lijepa. Mislim da nemamo problema sa usvajanjem vremenskog plana, ako se s time slaže izvjestiteljica, izvjestitelji u sjeni, mi smo otvoreni, dakle negdje polovicom srpnja 15. 16. i sljedeća rasprava, a rok za e, amandmane je e, u rujnu. Nakon što dobijemo te studije, ako budemo smatrali da je potrebno više vremena, naravno e, informirat ćemo vas o mogućim promjenama tog vremenskog rasporeda. Hvala lijepa, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmatranje amandmana na nacrt mišljenja e, Bajea o izvješću odbora DEVE o izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza kao izazovima za upravljanje socijalnu skrb i razvoj u zemljama u razvoju. To je naravno vrlo važna tema i e, komplementarna onome što mi ovdje radimo primili smo 19 amandmana, riječ dajem e, izvjestitelju. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti svim kolegama, kolegama izvjestiteljima u Sjeni koji su surađivali sa Želim je zahvaliti na kvaliteti i dobroj suradnji. E, izradili smo analizu izvješća i cilj je bio napraviti što bolji kompromis. Kao što ste rekli, predsjedniče, glasanje e, se događa u ključnom trenutku s obzirom da je došlo do objavljivanja E, izbjegavanja plaćanja poreza i tu spominjem, tu se tu mislim konkretno na LuxLeaks, dakle tu je važno što se tiče porezne politike u Uniji e, i afirmirati svoj stav da se reći da se borimo protiv izbjegavanja plaćanja poreza i te poreza i da imamo učinkovita sredstva za e, porezne prijevare koja predstavlja pravu opasnost za mnoge zemlje i to su prihodi koji su od vitalnog značaja za socijalnu zaštitu, za obrazovanje i za razvoj i općenito razvoj gospodarstva. I zato u ovom mišljenju ponovno tražimo da se jasno definira, e, definiraju e, porezne oaze. Jedino ako budemo imali jasnu definiciju, onda ćemo moći napraviti crnu listu zemalja koje se bave e, poreznom utajom to je od ključnog značaja, jer ako se želimo boriti protiv te pojave, onda moramo se govoriti o istoj stvari. Također smo tražili da se napravi zajednička konsolidirana osnovica za poduzeća, koja će, osnovica koja će biti obvezujuća za europske i kope, europska poduzeća i kooperative, odnosno i to može pokazati da će harmonizacija poreza e, biti nešto što se može uskladiti, što će e, pomoći izbjegavanju taj poreza i izbjegavanju plaćanja poreza u e, Tražili smo također u komisiji dvije stvari glede, dakle da se bolje kontroliraju pravila koja izbjegavaju, kojim će se izbjeći dvostruka, dvostruko oporezivanje jer preveliki broj poduzeća to koristi da bi izbjeglo plaćanje poreza. A kao drugo tražili smo od komisije da analizira kako napraviti direktivu eh, protiv BEPS-a, Base Erosion Profit Shifting, dakle kako to napraviti E, dakle da se porez plaća u zemlju u kojoj se dobit ostvari. I tražili smo također nov, novu e, normu e, obavijesti o fiskalnim normama. Tražili smo da se primjenjuje načelo pojedinačnog izvješća po državama i porezne osnovice u usvajanje porezne osnovice u zemljom razvoju. I ukoliko se bude slijedilo ovo mišljenje, to će omogućiti da se postave mehanizmi koji će vidjeti pravedniju poreznu praksu u trećim zemljama i u zemljom razvoju. Hvala. Hvala ime Pučana. Ton van de Kerlare. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Najprije bih želio čestitati izvjestitelju e, na izvrsnoj suradnji. Što se mene tiče, velika većina amandmana je vrlo uravnotežena osobito što se tiče izvještavanja po zemljama, mislim da smo tu postigli e, vrlo dobru ravnotežu, na primjer e, što se tiče smanjivanja birokracije, e, postoje neke stvari gdje ćemo tražiti glasanje po dijelovima, na primjer pitanje najmanjih stopa oporezivanja poduzeća, oporezivanja dobiti. Također bismo želi, e, željeli e, podržati zahtjev za e, borbu protiv poreznih oaza. Sve u svemu, međutim, ovo je vrlo uravnoteženo mišljenje i želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo otvorenom na, njegovoj otvorenosti i dobroj suradnji. Hvala lijepa. U ime e, kluba zastupnika ECR, gospođa Beatrix von Stork. Hvala lijepa. Ja također želim zahvaliti gospodinu Bajeu. E, međutim, želim e, naglasiti neke stvari gdje su, smo mi različitog mišljenja. glavni, glavna poruka ovog izvješća Eh, je da bi se stope oporezivanja trebale povećati eh, da bi se eh, zemlje u razvoju što se tiče oporezivanja trebalo izjednačiti sa razvijenim zemljama. Mislim da je to krivi redoslijed. Mislim da bi zemlje u razvoju trebale najprije osigurati sigurnost vlasništva i bolju upravu bez korupcije, fiskalna sloboda je jedna važna stvar, također neovisno pravosuđe, e, vladavina prava, kad su te stvari uvedene, tek nakon toga e, se mogu i povećati porezne stope kako bi se uspjela e, namaknuti sredstva koja u tim zemljama još nisu osigurana međutim e, opseg investicija i iz inozemstva i iz tih zemalja e, treba biti povećan, tek nakon toga zemlje mogu povećati porezne stope. Mislim da je krivi način najprije povećati poreze kako bi se napunila državna kasa. Mislim da je to krivi redoslijed i krivi pristup. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika ALDE, gospodin Jezek. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih također želio zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. Njegov pristup bio je vrlo ambiciozan kao i moj i on je e, doista uložio veliki napor da se postigne konsenzus. E, ja smatram da je e, ovaj rezultat vrlo ambiciozan i da uzima u obzir specifičnosti različitih zemalja. E, glavne točke ovog e, izvješća već su e, objašnjene tako da ja samo želim izraziti svoje zadovoljstvo što se nastoji postići pošteno, po, pošteno natjecanje, odnosno iste šanse za e, sve i razvijene i manje razvijene zemlje. E, tekst također poziva Europsku uniju da e, provede uvede načelo da multinacionalne kompanije moraju plaćati poreze tamo gdje ostvaruju E, profite kako bi se smanjilo opterećenje za mala i srednja poduzeća. Dakle, sve o svemu mislim da je uravnoteženo mišljenje i da ga možemo e, doista podržati. Hvala lijepa. Ne vidim predstavnika kluba zastupnika GUE, e, pa riječ dajem predstavnici zelenih. Hvala predsjedniče. Također želim čestitati Uguba Jevu na kakvoći njegova rada, te na senzibilitetu koji je imao. On je među rijetkima koji su dobro uvidjeli da pitanje oprozivanja multinacionalnih poduzeća jest doista izravno povezano s razvojem zemalja u Africi najkonkretnije. E, jučer smo na odboru Taks na saslušanju e, povjerenika e, poduzeća koja predstavljaju Big Four, četiri velikan, najveće tvrtke, koliko im je ta logika strana i koliko e, svim silama žele zadržati način napozivanja koji, je, koji trenutno postoji, čak i ako to za rezultat može imati ne plaćanje nikakvog poreza u zemljama u kojima ostvaruju tu dobit i tu je jednostavno zasljepljenost e, odgovornosti koja je i njihova, a i naša. Dakle, doista iskreno želim zahvaliti Ugiba Jevu na ovom mišljenju u kojem su, su analizirani svi parametri. Od ključnog je značaja doista kao što ste to i naznačili, e, to stoji u kompromisima, dakle od ključnog značaja da parlament podrži zajedničku konsolidiranu osnovicu, poreznu osnovicu na poduze, dobit poduzeća i da postoji e, minimalna porezna osnovica. U nekoliko navrata je to ponovljeno i parlament je to naveo da je važno da Europska unija i parlament raspolažu vlastnim popisom fiskalnih oaza. Vi e, podržavate finansko izvješćivanje, pojedinačno izvješća po državama o e, multinacionalnim poduzećima i tu slažemo. Sutra na sastanku odbora Juri kada će biti riječ o pravima dioničara, to je nešto o čemu će se upravo glasati. Nadam se da će i vaš amandman 63. biti usvojen. Jer poziva na uspostavljanje prave reforme prava poduzeća i zabranu posezanja za fiskalnim oazama koje želimo maksimalno ograničiti i to sve u interesu prvenstveno zemalja razvoja. Dakle, najče, hvala. Hvala. Sada izvjestiteljima riječ. Ispričavam se, gospodin Marijas je tražio riječ. Gospodine predsjedatelju, e, nalazimo se u fazi gdje izbjegavanje poreza i utaje poreza stvaraju ogromne probleme u mnogim državama jer je nemogu, jer e, ne uspijevaju e, namaći dovoljna javna sredstva što ima posljedice za obrazovanje, zdravstvenu skrb, to pogađa mnoge zemlje uključujući i moju zemlju Grčku. Postoje tehnike pomoću koje oligarsi upotrebljavaju u Grčkoj pomoću lažnih raznih e, lažnih kompanija i slično kako bi izbjegli plaćanje poreza, a to naravno stvara ogromne probleme u mojoj zemlji jer zbog pomanjkanja novca e, imamo velike probleme. Također e, postoji i porezno natjecanje među zemljama članicama Europske unije, e, dogovori sa multinacionalnim kompanijama kako bi oni odlučili e, imati svoj poslovni nastan baš u mm, nekoj zemlji koja im nudi povlastice. Treća stvar je pitanje da li da ako se ne budemo ovim pozabavili, onda će se nastaviti situacija s izbjegavanjem e, plaćanja poreza i u Europskoj uniji i e, unutar eurozone. Zato moramo tu donijeti odluke e, da se pore, profiti multinacionalnih kompanija oporezuju tamo gdje su nastali. ne smijemo im dopustiti da nastave sa svojim kreativnim računovodstvom i da na taj način izbjegavaju plaćanje poreza. To je ključni element koji, e, kojim se ovo mišljenje mora baviti. E, dakle, moramo e, razraditi proceduru pomoću koje ćemo se pozabaviti poreznim oazama kako bismo postigli da se više izbjegavanje plaćanja poreza ne događa. Hvala lijepa, sada riječ ima izvjestitelj. Hvala predsjedavajući. Kad je riječ o intervenciji gospodina Marija, se mogu se složiti s velikim brojem stvari, no ovdje se radi o mišljenju odbora Ekon e, glede zemalja u razvoju po pitanju porezne prevare i iz tog razloga smo E, insistirao na tome da je važno raditi na temi pojedinačnog izvješćivanja po državama upravo zato kako bi se opo... plaćao porez tamo gdje ostvarno dobit. Mogli smo ići još dalje, ali mislim da je ipak na odboru taks da porodi čitav niz mjera koje bi po mom mišljenju mogle e, odgovoriti vašim primjedbama za ostale stvari. Zahvaljujem svim izvjestiteljima sjeni. Nadam se da ćemo moći izglasati ovaj tekst danas poslijepodne. Jasno je da je moralo doći do kompromisa, tako da sam nastojao približiti stav jednih drugih. Mislim da će ipak mišljenje biti dobro, efikasno i nadam da ćemo glasati uspješno poslijepodne. Hvala, glasamo danas popodne. U DVU se glasa 1. lipnja. Dobro, sada možemo preći na točku petu. Tu se radi o statistikama u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom, uslugama i izravnim stranim ulaganjima. Razmatranje nasta izvješća. Sven Gigold je izvjestelj, imate riječ Sven. Chair, thank um, Hvala predsjedavajući, na početku rasprave uh, o ovom uzbudljom izvješću Želim reći da uredba 1.8.4.2008 koja se tiče platne bilance međunarodne trgovine uslugama i izravnim stranim ulaganjima, odnosno stiskama u vezi svim tim, jeste sastavu europskog okvira kojemu je cilj za nadzor e, gospodarskog razvoja u svim državama članicama, i Europskoj uniji kao cijelini. Proizvodnja poznanih e, statistika u takvim oblastima jeste jako korisno za nadzor ključnih e, stvari kao što je razvoj koji se tiče tekućih računa i svih drugih stvari koje se tiču EU ali i mimo nje. Ove spiske su tu kako bi se postarale za konzistentnost e, gospodarske politike u državama članicama sa e, smjernicama za Europsku uniju i to sve proističe iz e, okvira za upravljanje EU. unijom. Pouzdane statistike su od ključnog značaja za nadzor i to u kontekstu za e, postupak makroekonomske neravnoteže. Od e, uvoda izvorne uredbe e, tijek, tokovi kapitala su pojačani i postali još loženi. Sve veća, veće posezanje za određenim sredstvima i kapitalnim tokovima su osobito potežali otežali nadzor nad ovim na ovom protoku kapitala i e, tu postoji dvostruko e, oporezivanje, tako da je poslo sve teže e, boriti se protiv utaj poreza. I u ovom kontekstu moj cilj bio nadovezati se na odredbu 184 iz 2005. sa ciljem, dvostrukim ciljem. Kao prvo, zakonodavni prijedlog koji je iznijela komisija predstavlja pravu priliku za plaćanje transparentnosti BOP-a, ITS-a i FTI-a koji se tiču statistika. Isto tako e, izvlačan koristi recentnih inovacija kako bi te statistike bile pouzdanije za buduće e, političke odluke. Zatim, kao što je to komisija ukazala u svom zakonodavnom prijedlogu, uredba treba biti ažurirana kako bi se postaralo da bude u skladu sa e, TFU-om i usvajanjem dogiranih i provedbenih akata. Dakle, u skladu sa ugovorom za funkcioniranje Europske unije. Ja sam uvjeren da platna bilanca međunarodne trgovine uslugama i izravna strana ulaganja mogu biti dobro uređena kako bismo vidjeli bruto financijske tokove kao što je predloženo u amandmanima 19, 20 i 21 gdje se e, iznose određene tehničke, određena tehnička ažuriranja koja neće dodati prevelike statističke napore. Kao što je predloženo u mom amandmanu 12. glavni cilj povećanja transparentnosti i sljedivosti bio bi još bolji ako bi zakonodavni okvir uzeo u obzir tri recentne inovacije. Kao prvo, globalni zakonodavni entitet koji je u sastavu OECD-a. Drugo, nedavno formirani registar zadnjih korisnika u direktivi za borbu protiv pranja novca, treće e, okvir za inicijativu i e, MMF. Dakle, u ovoj istoj logici po bolje e, sljedivosti i transparentnosti iznio sam dodatne prijedloge u amandman 14. predviđa se da statistika u kontekstu regulacije treba praviti razlike između e, Greenfield FDI i drugih koji u godišnjem razdoblju neće povećati bruto kapitalne informacije ili neće povećati radni kapital e, ekonomskih, e, gospodarskih subjekata koji, u kojima je došlo do promjene vlasništva. Amandman 13 jača komisiju i Eurostat, odnosno njihove uloge, u suradnji s drugim međunarodnim tijelima koji su e, glavni ponuđači statističkih podataka, tu se misli na MMF e, i OECD. Takva, takva suradnja bi pojačala ekspertizu i pojačala kakvoću statistike koja se tiče bilanc, platne bilance. E, amandman 13. smatra da nudi da Eurostat s jedne strane poboljša kvalitetu objelodanjenih e, informacija koje se tiču statistika u vezi s platnom bilancom, međunarodnim trgovnim uslugama i izravnim stranim ulaganjima. Kao što je rečeno u e, uvodnim e, opaskama, ovo je sve u skladu sa ugovorom iz Lisabona, to je cilj upravo amandmana desetog E, ugovor iz Lisabona pravi razliku između ovlasti koje mogu biti delegirane komisiji kako bi se usvojilo nezakonodavne akte kako bi se dopunilo ili izmijenilo neke e, ili sve e, elemente konkretnih zakonodavnih akata kao što stoji u članku 291. te provedbene ovlasti gdje postoje jedinstveni uvjeti za provođenje obvezujućih e, ob e, normi kao što stoji u članku 292. Uklanjanje baze podataka kao što stoji u aneksu prvom ne može biti smatrano ključnim elementom ili nešto što može biti zamijenjeno i izmijenjeno od strane komisije, već je to nešto što se tiče ključnih elemenata tematskih e, pitanja. Dakle, to mora biti onda revidirano zakono, posredstvom zakonodavnih prijedloga koje trebaju usvojiti su zakonodavci. I isto tako, isto, sljedeći istu logiku, izvješće o kvaliteti je po mom mišljenju ne ključ, e, ključ aspekt koji nije od ključnog značaja. Dakle, u postupku iznošenja amandmana morali bismo razraditi mimo ovog mog izvješća gdje se e, standardi ocjene kvalitete dotiču nečeg što nije ključnog značaja. Dakle, sve ove predložene odredbe nadovezuju se na amandmane uvodne izjave. E, za sad sam, koliko znam, vijeće nije došlo do općeg jedinstvenog pristupa, no obveze za komisiju da se savjetuju sa CMFP-om po svim pitanjima, e, nešto što spada u njihovu nadležnost, ograničenja nadležnosti delegiranih akata je nešto što ne mijenja statistički konceptualni okvir koji su od tehničke prirode. Zatim treće, glavni glavna razlika između mog izvješća i izvješća vijeća je to da vijeće ne pravi izmjenu amandmana prvo, e, dodatka prvog. Evo, privešću kraju općenite primjedbe. Ovaj ovo statističko izvješće o suradnji, koji je izrađeno u suradnji s izvješćima o Sijeni. Dakle, mi smo otkrili dosta zanimljive, da tako kažem, sukobe između s jedne strane nacionalnih e, tijela za statistiku, Europske središnje banke djelomično e, nacionalnih središnjih banaka i Europske komisije. Nastojali smo organizirati sastanak u nazočnosti izvjestelja u sjeni njihovog osoblja između e, strana e, koje su u sporu, da nađemo rješenje i ovo je bilo jako plodno, uspješno i stoga nismo e, zauzeli konačni stav, te se nadam da uz podršku svih izvjestelja sjeni da ćemo moći zadržati taj pragmačni pristup i da ćemo na kraju doći do rješenja koje će postarati za kvalitetu statistike za sve, a istovremeno i očuvati demokratska načela. Te stoga mislim da ovo izvješće nudi jasne smjernice, ali jasno je da se ja sada nadam e, da ću moći saslušati ideje izvjestelja u sjeni i Vjerujte da ovo nije izvješće koje će izazvati ključne e, političke sporove ovdje u Europskoj uniji. Najpše hvala. Thank you to the rapporteur also for his final... Zahvaljujem se izvjestitelju na ovim e, izvješću, a i na zaključnim primjedbama. Znamo da se ovdje radi o vrlo kompleksnoj tematici, a isto tako i o različitim ovlastima po pitanju statistike kada se izrađuje ova vrsta zakonskih propisa. <clears throat> Biće nam e, drago da na ovu temu sve institucije dobro surađuju kako bismo iznašli jako e, dobra rješenja, kao što je već bilo u vašem izvješću koje je govorilo o statističkim pitanjima. E, sada riječ imaju izvjestitelji u Sjeni, Alesija Moska, SID. Hvala lijepa, želim se zahvaliti izvjestitelju Gigoldu. Zaista mi je drag njegov uravnoteženi pristup ovom izvješću. Moram se odmah ispričati jer ću čim završim s ovim govorom otići na rad jednog drugog odbora gdje sam izvjestiteljica za točku, e, jednu točaka dnevnog reda. Dakle, vi ste nam rekli nešto na što ja želim dati komentare. E, zapravo jedan opći komentar. Točno je da neće vaše izvješće izazvati nikakve bitne polemike u europskim institucijama, ali istovremeno tema je ključna kako bismo imali koherentne ekonomske politike i sve obveze i nadzor vezan za makroekonomske neuravnoteženosti. To je dakle sve ključno za naš rad, a još i više puna transparentnost i sljedivost statističkih podataka. Moramo se boriti protiv pranja novca i izbjegavanja plaćanja poreza. Zato je naše djelovanje nešto čemu zato trebaju adekvatni instrumenti. Među e, dijelovima izvješća koje želim naglasiti, ukratko ću se usvrnuti na one najvažnije s kojima se slažem. Dakle, obveza da se objavljuju statistički podaci. Isto tako, slažem se s tim da moramo imati inovativne instrumente o tokovima kapitala. O tomu je govorio izvjestitelj, dakle međunarodna pravna osoba, registriranje konačnih korisnika i podaci o izravnim stranim ulaganjima. Također mislim da bi bilo dobro naglasiti da treba ojačati suradnju između Eurostata i drugih međunarodnih organizacija, a moram reći da sam i ja bila prisutna na tom konstruktivnom susretu između Europske središnje banke i Europske komisije. I ja se u potpunosti slažem s izvjestiteljem na zaključnim riječima koje je rekao treba naći dobar način da bi se odgovorilo na ono što e, zanima e, Europsku centralnu banku, ali isto s druge strane trebamo zadržati ovlasti komisije koje ima kada usvaja delegirane akte. Mislim da je dobro da mi omogućimo da se što bolje to načini tako što ćemo naći dobre instrumente kojim ćemo moći ostvariti ciljevi, ciljeve koji su e, središnjica svega onoga na čemu radimo prilikom tog izvješća. Hvala lijepa kolegici. Ne vidim više e, Ovdje e, izvjestelje u sjeni e, kluba Albe, gospodina Torvalda, da li netko želi govoriti umjesto njega? Ne. Dakle, za sada su izvjestitelj i gospođa Moska kao izvjestiteljica u sjeni jedini koji moraju odgovoriti na ovo teško pitanje, ali tražimo ovdje predstavnika komisije i Eurostata kao i Europske središnje banke da uzmu riječ. Najprije ime Eurostata. Ne, ja ću govoriti u ime komisije. Ja sam e, šefica dakle e, za e, platnu bilancu u eurostar za Eurostat Dopustite mi najprije da se zahvalim izvjestitelju. U svom izvješću on e, vrlo lijepo naglašava kakva je važnost te uredbe. Komisija predlaže da se izmijeni uredba koja se bavi pitanjima platnih bilanci i e, izravnih stranih ulaganja. Glavni cilj kako bi se uskladila ta uredba novim zakonodavnim kontekstom nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Komisija dakle ima za zadatak da usvoji delegirane akte vezane za e, zahtjeve koje se postavljaju pred statističke podatke, a isto tako komisija je ta koja ima ovlasti da e, se bavi pitanjima provedbe kvalitetnih statistika i statističkih izvještaja. E, mi e, se e, radujemo budućoj suradnji i nadamo se da ćemo moći unijeti neke dobre zajedničke rezultate rada u njega. Moramo naglasiti da način na koji radi komitologija i vezu sa nedavno revidiranom uredbom 223. Pozdravljamo sugestije u nacrtu izvješća koji govore o statističkim podacima. Europska je komisija eh, dala i eh, prvu analizu vezano za amandmane o izravnim stranim ulaganjima. Za sada smo uočili da oni žele da se poveća raspoloživost statističkih podataka o izravnim stranim ulaganjima kao općenito da radi na boljoj kvaliteti statističkih podataka zaista želimo s vama surađivati na tome jer neki od prijedloga su prijedlozi koje treba pojasniti. U nekim pak slučajevima treba izbjeći dupliciranja budući da neki od podataka o kojima govorite već postoje. Želim se zato zaista najljepše zahvaliti izvjestitelju gospodinu Gigoldu koji je pomno proučio ovu tematiku i reći da ćemo vrlo rado s njim i dalje surađivati. Hvala lijepa. Sada dajem riječ Werneru Beru koji je ovdje u ime Europske središnje banke. Hvala lijepa. U vrlo velikoj mjeri podržavamo političku želju i za, o, koja stoji iza prijedloga i izvješća našeg izvjestitelja. Govorit ću u tri dijela prvi dio o zanimljivim idejama i prijedlozima vezanim za e, izravna strana ulaganja, a nakon toga ću se kratko osvrnuti na delegirane ovlasti i e, nakon toga suradnje između europskog sustava i sustava središnjih banaka. Najprije europskim e, izravnim, stranim izravnim ulaganjima. Izvjestitelj je detaljno a, govorio o izravnim stranim ulaganjima, e, kroz e, kapitalu koji ima e, dolazi iz različitih izvora. To može govoriti i pretočiti se u statističke podatke, a treba baš kao što stoji u priopćenjima o provedbi E, to je podatke objaviti. Međutim, prikupite te podatke teško je zbog toga što je teško slijediti lance ulaganja kroz različita međunarodna tijela. I stoga je vrlo važno tjesno surađivati s drugim međunarodnim stranama, primjerice skupinom G20. Iz tog razloga možda novi tokovi podataka bi se možda trebali e, objavljivati nakon tranzicijskog perioda gdje bi se to e, objavilo nakon suradnje i konsultacije s međunarodnim tijelima, primjelice Međunarodnim monetarnim fondom. Što se tiče vanjskih i unutarnjih statistika o izravnim stranim ulaganjima, to će dati veću sljedivost i veću transparentnost ali to ne smije uzrekovati više troškova za države članice koje i onako već udovoljavaju zahtjevima e, po pitanju statistika. U svakom slučaju mi smo jako zadovoljni vašim prijedlogom. Što se tiče izravnih stranih ulaganja tipa Greenfield, E, nama e, je drago da se e, napravi razlika između tih ulaganja i preuzimanja tvrtki. Konceptualni rad na međunarodnoj razini zapravo se može naći definiran u jednom vrlo kratkom dokumentu OECD-a trebalo bi ga ipak puno više analizirati kako bismo se osigurali da podaci koji se podastru budu podaci koji se mogu međusobno uspoređivati. Zaključno mogu reći na tu temu da mi u osnovi i tekako podržavamo ovaj prijedlog, ali moramo naglasiti da će za dobro ostvarenje biti potrebna velika međunarodna suradnja. Još e, dvije kratke primjedbe postupovne prirode, prvo o delegiranim ovlastima. Zaista podržavamo ono što stoji u sažetku izvješća izvjestitelja, a to je da e, ako se izbrišu podaci iz aneksa 1, e, da se tu ne radi o neznatim elementima, već o elementima koji su zaista bitni i ključni za samu tematiku, pa ih se prema tome e, treba razmatrati na osnovu zakonodavnih prijedloga što ih trebaju usvojiti vijeće i parlament. Što se tiče europskog sustava središnjih banaka i e, suradnju sa FSS-om, Nama je jako drago da izvjestitelj traži da ta dva tijela surađuju kada se radi o platnoj bilanci i o, i o e, izravnim stranim i ulaganjima i to tako što će pružati statističke podatke na tu temu. A Europska središnja banka bi htjela da se u završni tekst uključi i da će se Europsku središnju banku konsultirati te da će se putem provedbenih ili delegiranih akata to uključiti u samu uredbu. Sve u svemu želimo se zahvaliti izvjestitelju, vrlo je dobro obavio taj posao i zaista želimo pomoći prilikom rješavanja težih tehničkih specifikacija, primjerice ono izravnim stranim ulaganjima. Hvala lijepa predstavnici komisije i predstavniku Europske središnje banke, a sada izvjestitelj. Hvala lijepa. Zahvaljujem se gospođi Moski na podršci. Zahvaljujem se i e, drugima. Hvala također za interes koji se pokazali na za podršku prijedloga koji stoje u mom izvješću. E, to je rekla i komisija, Eurostat i Europska središnja banka. Naravno sada kada budem pisao izvješće ponovno ću vas kontaktirati kako bih o nekim aspektima čuo nešto detaljnije. Kao što sam već rekao, ovdje se ne radi o nekim ideološkim pitanjima, radi se o konkretnim stvarima koje trebaju funkcionirati, ali istovremeno moram naglasiti da javnost ima pravo na to da dobije zaista kvalitetne podatke koji se postavljaju naročito u vezano za e, izravna strana ulaganja. Još dok sam bio student ekonomije, čudilo me da je takva vanjska strana, izravna strana ulaganja dobiva u najvećoj mjeri Luksemburg, ja a, nemam nikakvih problema da se toliko izravnih stranih ulaganja slijeva u Luksemburg. Jedino što me brine jest e, da li novac zaista završava tamo. Dakle, dio suradnje među institucijama na tim pitanjima već sada dobro funkcionira, a e, sve sugestije jedne i druge institucije koje dobro surađuju, s kojima dobro surađujemo zaista su dobro došle. Uvjeren sam da ću surađujući s izvjestiteljima u sjeni e, zaista e, imati dobro izvješće pa ćemo moći dobro krenuti u trijalog. Znam da je naš predsjedatelj zaista onaj koji želi da uđe u trilog i ako pogledam sada kako izgleda sastanak ovdje u dvorani. Mislim da će vam biti jako lijepo na trilogu kojem će, e, za koji zapravo postoji vrlo ograničeno zanimanje. Hvala svima na podršci. Zahvaljujem izvjestitelju i svima koji su sudjelovali u raspravi. U 12 sati ćemo glasati o drugom e, o direktivi protiv pranja novca u drugom čitanju, što je dio ovog izvješća Gigold. E, raspored je sljedeći što se tiče ovog izvješća, rok za amandmane 19. svibanj, rasprava o amandmanima 15. 16. lipnja, glasanje na odboru Ekon odmah nakon toga na, istom, na istoj sjednici, a potom ćemo vidjeti vjerojatno trijalog i onda ćemo dalje razraditi e, odgovarajući kalendar. Hvala lijepa. Sada e, time završavamo jutarnji dio naše sjednice i imat ćemo zajednički sastanak u 12 sati sa odborom Libe ovdje u istoj ovoj dvorani glasat ćemo i usvojiti e, konačnu poziciju parlamenta u drugom čitanju o paketu protiv pranja novca. To će dakle biti važno glasanje i e, politički i u pravnom smislu vrlo važan rezultat našeg rada. Dakle, sada e, prekidamo sjednicu i vraćamo se u 12 sati. Hvala lijepa.